dakle osnovati to nadzorno tijelo koje će bi trebati djelovati kada govorimo o nesuglasnosti odnosno problemima sa proizvodima. E, nije moguće da se jedan opasan proizvod, nezakonit proizvod, da je nemoguće utvrditi tko je za to odgovoran. Ovdje smo uveli dodatne odredbe kojima želimo zaštititi potrošače koji kupuju predmete preko interneta. Njima se također treba zajamčiti jednaka razina sigurnosti proizvoda u odnosu na one koji se prodaju takozvanim tradicionalnim kanalima. Osim toga, treba doći do bolje suradnje na operativnoj i političkoj razini kada je riječ o nacionalnim kontrolnim tijelima kako bi se zajednički razvijala strategija, kako bi se zajednički razvijala kontrola. Želimo spriječiti takozvani port shopping, to su takozvane ulazne točke e, nepoštenih trgovaca gdje ulazi roba zato što je podložna smanjenoj razini kontrole ili uopće nema. Tu smo predvidjeli ciljeve i usklađene standarde, dakle bolju koordinaciju i uzajamnu pomoć nacionalnih eh, službi. Također predvidjeli smo jedan sustav nadzora gdje neće biti mjesta za sukobe interesa između onih koji kontroliraju i onih koji su izloženi kontroli. Također neće biti privilegirane pozicije za oni koji igraju nepoštenu tržišnu utakmicu. Stvorit ćemo jednu mrežu javnih laboratorija kojima ćemo povećati kapacitet kontrole država članica i to na osnovu određenih kompetencija te podijeljenih nadležnosti. Također smo povećali nadležnost nacionalnih e, regulatora kako bi mogli pokretati istrage, kako bi mogli vršiti učinkovite kontrole i na internetu vezano uz tehnološki napredne proizvode. Ovo su glavni rezultati koje smo postignuli. Nadam se da će ovaj prijedlog dobiti vaš konsenzus. Zahvaljujem. A sada povjerenica Bjenkovska u ime komisije. Vrlo sam zadovoljna pozitivnim ishodom pregovora e, o nadzoru tržišta. Zahvaljujem na ovoj inicijativi. Ovo je važan dio strategija jedinstvenog tržišta. Uredba rješava važan problem na jedinstvenom tržištu, a to je da imamo previše e, nesigurnih i nesukladnih proizvoda na zajedničkom tržištu. Ovime ćemo bolje zaštititi potrošače i dovesti do e, pravednijeg jedinstvenog tržišta e, najtoplije zahvaljujem e, izvjestitelju gospodinu Dantiju, e, izvjestiteljima u Sjeni. Znam da je uložen golemi napor, da nije bilo lako završiti ovaj dosije prije izbora. Naravno, kao što svi znamo, e, nešto bismo voljeli da bude drugačije pa ćemo pripremiti izjavu o pravnoj osnavi, a drugo mi ćemo raditi na većoj jednoobraznosti nadzora e, i kontrola na vanjskim granicama jer je to važan e, element ovog, e, ove uredbe. Mi ćemo e, paziti da sigurni, nesigurni i nesukladni proizvodi ne dolaze našu, na naše tržište. E, osnažit ćemo suradnju među carinicima i tijelima u državama članicama. Dodat ćemo načine da poboljšamo rad nacionalnih inspektora. Tijela će imati veće ovlasti da istražuju proizvode koji se prodaju na interneta, moći će e, se izravno e, baviti e, dobavljačima na digitalnom tržištu za mnoge kategorije proizvoda. U Europska unija će imati predstavnika treba će provjeriti E, sukladnosti, riješiti slučajeve nesukladnosti. Poboljšat će se suradnja između državnih tijela i poduzeća jer ima poduzeća koje rade u dobroj vjeri, ali ne poznaju pravila. E, stoga ćemo im dati e, jasne kanale kako će dobiti informacije o e, pravilima za proizvode na europskom tržištu i nadalje poboljšat ćemo suradnju između svih državnih tijela diljem Europske unije. Njih ima jako puno, ali ćemo paziti da proizvodi mogu slobodno, e, oni slobodno se kreću preko granice, ali nažalost e, provedba e, zakona ne prati to kretanje. Stoga ćemo poboljšati suradnju među carinskim i drugim vlastima. Nedostaje samo jedan element, a to je novac osobito za suradnju kada je riječ o e, mreži za e, sukladnost proizvoda. E, ta sredstva moraju doći iz programa za jedinstveno tržište. Ja sam vrlo zadovoljna da ste to predvidjeli i na kraju moram reći da smatram da smo postigli jako dobar uravnotežen kompromis u kojem se odražavaju različita gledišta svih strana i nadam se da ćete sutra to prihvatiti. Hvala. Zahvaljujem gospođo povjerenici. U ime odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, gospodin Nikolašik. Hvala. E, sigurnost potrošača i zaštita unutarnjeg tržišta e, kad je riječ o trgovini robom e, je ključno jer su to veliki uspjesi Europske unije. Stoga pozdravljam ovu uredbu kojoj je svrha održati i osnažiti usklađena pravila o robi kao što su igračke, kozmetika, građevni materijali, kemikalije kemikalije, pesticidi, e, električni otpad, e, e, zdravstvena pomagala i niz drugih stvari. Neprihvatljivo je da se pravila koja su danas na snazi mogu zaobići. 32% igračaka, 58% elektroničke robe i preko 70% građevnih materijala ne udovoljava zahtjevima za sigurnost, stoga treba osnažiti kontrole i povećati novčane kazne za one koji se bave prijevarom. E, mi ćemo osigurati e, dosljednost e, i dosljednost testiranja, a isto tako i kad je riječ o opasnim kemikalijama koje se prečesto pojavljuju u igračkama i kozmetičkim proizvodima. Hvala. A sada u ime političkih klubova, u ime EPP-a gospodin Karas, minuta i pol. Predsjedniče povjerenice, izvjestitelju Dantiju, dame i gospodo. Prvo izvješće o nadzoru tržišta iz 2013. godine e, bilo je 2013. godine, a sada gledamo novu verziju e, sustava nadzora tržišta. To je potrebno našim potrošačima u Europi. E, e, petarde, igračke, elektronički proizvodi, tu imamo najveće probleme. Po našem mišljenju opasni proizvodi E, koji e, se stavljaju na zajedničko tržište, a to rade e, sumnjivi subjekti, to moramo riješiti. Moramo vidjeti tko je taj koji unosi opasne proizvode na tržište i tko je za to odgovoran. Želimo da se ista pravila primjenjuju na sve. Sva evropska poduzeća moraju funkcionirati po istim pravilima pravilima kao i lokalna poduzeća. Imali smo situaciju e, gdje su veliki online gospodarski subjekti mogli zaobići pravila. Sada ćemo tome stati na kraj. E, svi koji su odgovorni za opasne proizvode moraju prihvatiti odgovornost za opozive tih proizvoda. Pozdravljam napredak, zahvaljujem izvjestiteljima na odličnom obavljenom poslu i mm, pozivam na potporu. Hvala. A sada u ime socijalista i demokrata e, gospodin Skaldemoze jednu i pol minutu. Puno hvala. Ovo je e, vrlo sretan događaj Dakle, potrebno je bolje nadzirati europsko tržište. 12 godina sam u parlamentu i 12 godina radim na ovom području. Krajnje vrijeme da imamo e, pravila koja će osigurati sigurnost proizvoda bolje nego u prošlosti. E, sada e, je važno nadzirati robu koja se prodaje online, a dolazi izvan Evropske unije. Istraživanja u Danskoj pokazuju da igračke kupljene na online platformi e, prodaje igračke koje nisu u skladu sa pravilima. Zato su potrebne mjere za provedbu pravila kad je riječ o takvim proizvodima. Ovo je dobar napredak, hvala. A sada

Zahvaljujem, a sada za Alde. E, hvala. Prije dva mjeseca kupio sam novu peglu i prvi put kad sam s njom peglao izgorjela mi je košulja. Imam e, ovdje kolegicu koja je kupila igračke koje pjevaju i nisu e, stale. One bi počele pjevati usred noći. Pa je bilo potrebno vaditi baterije i baciti ih. A treća kolegica ima na fen za kosu koji vam odmah spali kosu. Dakle, ovome je riječ. Moramo paziti da roba koja se prodaje na zajedničkom tržištu je sigurna i da je usklađena sa pravilima koje donosi ovaj parlament. Moramo nešto poduzeti. Možemo svaki dan poboljšavati e, zakonodavstvo, ali ako se ne provode ta pravila nismo učinili ništa. Dakle, ovime mi jačamo nadzor zajedničkog tržišta i time osiguravamo da potrošači nikad više neće morali e, trpjeti e, bijes e, zbog štetnog fena za kosu ili baterije koje će eksplodirati u taški dobro je da možemo ovo dati našim građanima prije izbora. Hvala. Puno hvala. Sada smo zaključili e, predstavnike političkih klubova, a sada gospodin Sosnjec ima jednu minutu. Hvala europske norme, birokracija, više nadzora, novčane kazne, komplikacije, e, dakle sve ovo se nalazi u izvješću o nadzoru tržišta. Ne moram vam reći da je ovo glupa ideja i da neće funkcionirati. Što je u tome pozitivno? Što možemo učiniti s ovim izvješćema da bi bilo dobro? Pa ja sam napravio jednu malu origami golubicu i predlažem da učinite to isto. Hvala. A sada gospodin Konferati jednu minutu. Hvala predsjedniče. Hvala vam. Čuo sam e, od izvjestitelja ove postotke koje obuhvaćaju proizvode koji, su, koji nisu sukladni, to su doista zabrinjavajuće brojke. 32% igračaka, dakle nešto što dajemo djeci uglavnom. 40% dakle e, se odnosi na medicinske proizvode. Rastom e-trgovine je neizbježno da dođe do pojave većeg rizika, ali je zato potrebno napraviti korake unaprijed. To smo pokušali sa ovim test tekstom koji je pozitivan. Važno je i definirati onoga ko će se bavi definicijom sukladnosti ovih proizvoda. Međutim, žao mi je što ovo nismo ranije postigli. U prethodnom sazivu je parlament glasao o jednom jako ambicioznom tekstu koji se bavio sigurnošću proizvoda, bio je blokiran u vijeću koje je bilo protivno dakle, njihovim željama za upravljanje dakle, temom koja se tiče formulacije made in. Sada je na budućoj komisiji da provede ono što, o čemu sada raspravljamo i što ćemo, nadam se, sutra usvojiti. Hvala. Sada smo zaključili govornike koji su se javili za riječ. Sada imamo spontano javljanje za riječ. Gospođa Grapini i gospodin Marijas su tražili riječ. Gospodin Marijas nije ovdje, gospođa Grapini ima riječ era de mult așteptat pentru că da piața unică libera cirkulacija Hvala. Dakle krajnje je vrijeme za ovu uredbu jer e, slobodno tržište i slobodno kretanje robe je temeljno za Europsku uniju i naravno da nam je potreban bolji nadzor jer toliko proizvoda koji dolaze na europsko tržište e, komplicira situaciju mi moramo uskladiti skratiti e, postupke i stoga pozdravljam europsku mrežu e, referentne vrijednosti norme nadzora, ali moramo imati i fizičke kapacitete za te provjere e, na carinskim punktovima na primjer jer carinska unija još nije gotova kao što znamo znači ako finaliziramo ako to ne finaliziramo organiziramo bit će teško, no uvjerena sam da ćemo za vrijeme sljedećeg saziva e, dovršiti sve te dosije. Ja ću glasovati za ovo i nadam se da e, to neće ostati samo nešto na papiru, već da će se provoditi i u praksi. Hvala. Sada smo gotovi sa spontanim javljanjem za riječi i u ime Evropske komisije ponova gospođa Bjenkovska. E, hvala, hvala puno na svim komentarima i doprinosima u raspravi ali ponajprije vam zahvaljujem na vašoj predanosti ovom dosjeu, ovom paketu. Sutrašnjim eh, glasanjem ćete poslati vrlo snažnu i jasnu poriku, poruku o sigurnosti i sukladnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu. Uvjerena sam da će ova uredba oko koje smo postigli sporazum eh, sveobuhvatna i uravnotežena i da će omogućiti bolju suradnju među svim tijelima koje se bave nadzorom tržišta i carinom u cijeloj Europskoj uniji i da će e, to biti odgovor na izazove 21. stoljeća i da će upotpuniti naš paket e, za robu. Zahvaljujem svima, zahvaljujem parlamentu, rumunjskom predsjedništvu za podršci na ovom dosjeu. Uvjerena sam da će ova uredba biti važan korak Eh, prema pravom, eh, stvarnom i pravednom jedinstvenom tržištu. Hvala. Puno hvala. A sada dajem riječ izvjestitelju gospodinu Dante u dvije minute. Hvala. Evo, dozvolite mi da na početku zahvalim. To nisam napravio na početku. Zahvalio bih izvjestiteljima u sjeni na suradnji Tijekom pregovora o ovom dosjeu bavili smo se vrlo složenim temama i doista je moj tim bio sjajan. Zahvalio bih i povjerenici Bjenkovskoj i Europskoj komisiji jer kada je bilo gusto, kada smo trebali surađivati, ona je bila tu, i pokušala približiti naša stajališta kao i ona vijeća i evo hvala joj, hvala i austrijskom predsjedništvu te hvala i rumunskoj, rumunskom predsjedništvu koje je dovršila posao. Htio bih reći dvije stvari. Prvo se tiče financija. Ova uredba e, je jedan e, dio e, direktive koja se tiče jedinstvenog tržišta i ono će zajamčiti operabilnost ovog programa. Nadamo se da ćemo tijekom idućeg saziva, kada budemo radili na primjeni ovog programa, na tržištu da će se predvidjeti sredstva za to. Mi govorimo o nadzoru tržišta koja bi trebala biti efikasna, a za to je potrebno uložiti sredstva. Ono što želimo napraviti sa ovom uredbom jest jednako postupanje prema europskim i izvan tvrtkama. Često ove potonje pristupaju tržištu, a da ne ispunjavaju sve elemente vezane uz sukladnost proizvoda koji važe na našem tržištu. Ovo omogućava uravnoteženiju tržišnu utakmicu kada govorimo o odnosu ovih tvrtki. Jednako se tiče, ovo se tiče i tvrtki koje posluju na internetu. Zaštita jedinstvenog e, tržišta, to znači zajamčiti potrošačima da se primjenjuju evropski e, zakoni. Tražimo od svih e, dionika da poštuju naše standarde i zakone kojima želimo zaštititi svoju sigurnost i svoj društveni sustav. Hvala vam. Sada je gotova rasprava, glasovanje će biti sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu odnosi se na izvješće E, gospodina Šaldemozea, promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja. Dakle, gospođa Moze ima riječ. Tak for det. Ærede kollegaer, vi er forbrugere, vi er vil med dem. Online formidlingstjenesterne Hvala, dragi kolege. Mi potrošači moramo naručivati puno stvari online. Igračke, karte, glazbu, puno toga. Ako pogledamo izbor e, posredničkih usluga, mi kao potrošači moramo koristiti takve usluge. Ima puno različitih vrsta, ali ovo je otprilike kao divlji zapad. Poduzeća ili moraju prihvatiti uvjete koje im nude e, te posredničke usluge ili neće biti online, a mnogi su suočeni s nepravednim e, uvjetima bez ikakve transparentnosti sigurnosti i to nije dobro i upravo zato je važno da mi postignemo sporazum da izradimo nova pravila koja će osigurati veću pravednost i transparentnost za online platforme i njihove korisnike, a to će dati i veću sigurnost potrošačima kada kupuju te proizvode. Što smo postigli? Pa nismo dobili sve što smo htjeli, ali smo uspostavili temelj za zakonodavstvo e, koje će bolje regulirati online tržište. E, stvorili smo puno veću transparentnost e, i zahtjeve za veću pravednost za online poduzeća ono što smo uspjeli postići je sljedeće. Kada koristite online usluge, onda morate poštivati određene uvjete. Ti uvjeti moraju biti puno pravedniji. Imamo dugi popis zahtjeva e, koji poduzeća moraju biti svjesna prije nego što počnu koristiti platformu. To će osigurati veću pravednost. Poduzeća znaju u što ulaze kada se e, uključe, odnosno kad prihvate neku uslugu morat će postojati ograničenje od 15 dana na uvjete za okončanje ugovora, no mi smo rekli da je potrebno uvesti odredbu da se može e, prekinuti ako pravila nisu dovoljno dobra. Nadalje, algoritmi koji se koriste za rangiranje na online platformi moraju biti jasno. Jako je važno da poduzeća znaju e, koji uvjeti utječu na njihov e, rang. A to je jako važno kada poduzeća nastoje e, svoje proizvode nuditi potrošačima. Također smo govorili o e, roku za obavijest unaprijed kad je riječ o prekidu ugovora, a isto tako i tražilice i tu su potrebna jasna pravila kada se provode pravila to treba biti uredno. Moramo e, pripaziti da se sve to odvija pravilno i da postoji zaštita. Sada krećemo na zakonodavstvo na tom području i možda ćemo uskoro moći preispitati situaciju. Zato smo izradili dugi popis e, što sve treba preispitati kada budemo ponovno ocjenjivali e, E, to zakonodavstvo. Ono što je dobro je da smo stvorili veću transparentnost za poduzeća, e, veću pravednost, jednake uvjete za sva poduzeća online, a to ima pozitivan učinak na potrošače koji kupuju online robe i usluge. E, time će oni biti sigurni da će dobiti ono što su platili. To je važan korak, a mi u Europskoj uniji postavljamo globalne standarde. Zahvaljujem svima na doprinosu i radujem se raspravi večeras. Hvala. A sada u ime e, pravnog odbora gospodin Dimek. Gospodine predsjedniče, vrlo mi je drago što mogu govoriti u ime e, odbora Juri. Zahvaljujem kolegama s kojima sam vrlo dobro surađivao. Kao što smo čuli, e, poduzeća se sve više oslanjaju na platforme i to naročito mala poduzeća, stoga trebamo e, transparentni poslovni okoliš. Ja sam eh, imao konzultacije eh, s mnogim poduzećima. Eh, čujemo kako Europa mora pomagati turizmu. Ljudi koji rade u turizmu moraju imati bolji pristup informacijama na platformama. Malteški turistički ured je objavio dokument o digitalnoj budućnosti Digitalna budućnost, inovacije, e, pravedniji poslovni okoliš. Mislim da smo ovime e, zaista počeli rješavati ta pitanja e, i da pomažemo malim i srednjim poduzećima. Hvala. A sada povjerenica Gabriel za komisiju. U prvom redu zahvaljujem Evropskom parlamentu, naročito izvjestiteljici gospođi Šalde Moze, izvjestiteljima u Sjeni na ovoj suradnji i na ovom vrlo dobrom rezultatu. Parlament je e, doprinio ovom tekstu. Amandmani će doprinijeti da e, stvorimo pravedni okoliš e, za poduzeća u internetskom posredovanju. Imat ćemo jasna pravila i predvidive uvjete poslovanja. Imat ćemo također i prekograničnu suradnju to će e, omogućiti inovacije i ulaganja. Ono što predlaže Europski parlament će pomoći više od milijun e, malih i srednjih poduzeća koji se koriste e, internetskim posredovanjem i pružanjem takovih usluga. Također smo razjasnili da ove usluge E, moraju ispunjavati svoje obveze i da ne smiju e, e, nepravedno iskorištavati potrošače. Moramo imati ravnotežu između usluge, usluga internetskog posredovanja i njihovih korisnika. Ova nova uredba će biti vrlo učinkovita zahvaljujući jasnoći koju smo u nju unijeli. Imat ćemo više transparentnosti, naročito što se tiče ključnog pitanja, to jest rangiranja. E, e, izvjestiteljica je rekla, osim ovih usluga, e, trebamo dati informacije o svim svemu onom što se pruža preko interneta. Sve platforme osim najmanjih će i, i, e, imati jedan sustav e, rješavanja žalbi kako bi se e, moglo doći do nagodbe, izvansudske nagodbe. Krajnji tekst će pospješiti provedbu E, moramo osigurati e, učinkovito provođenja novih pravila. E, komisija će pratiti kako se propisi primjenjuju. Imat ćemo više informacija o također o rangiranju te codes de conduite visant e, zadovoljna sam da kompromisi e, su sačuvali duh e, naših prijedloga. To će nam omogućiti da usluge internetskog posredovanja i dalje napreduju uz veću pravnu i poslovnu sigurnost. Podsjećam vas na da naši stručnjaci pripremaju preliminarni izvještaj o tome i a, ako bude potrebne pa, mi ćemo uskoro i revidirati ove propise. I računamo e, i na daljnju podršku parlamenta u ovim našim nastojanjima. E, računam e, na vaše pozitivno glasanje sutra ujutro. Merci, monsieur le président, madame la commissaire. Internetove platformi... Hvala vam. Internetske platforme su dobra prilika za male tvrtke omogućuju im da pokrenu svoj biznis i da zaposle ljude. Međutim, moramo se osigurati da za njih imamo dobre propise. Kompromis e, koji smo postigli možda ide i dalje nego što smo u početku željeli. U mišljenju koji sam izradila za ITRE htjela sam e, smanjiti količinu propisa. Mislim da nije na nama da određujemo poslovne modele. Trebamo samo dati pravni okvir. Međutim, podržala sam kompromise koji smo postignuli. Zahvalila bih kolegama koji su podržali taj ovaj moj pristup opisan u ITRE-u. Dakle, to su to gospođa Moze i ostali. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada imamo govornike u ime klubova. Za pučane govori gospodin Živa. Gospodine predsjedniče, među velikim uspjesima Evropske unije imamo i o, ovo. E, veseli me što ćemo imati bolje propise za usluge internetskog posrednjivanja. Imamo sada jedinstveno e, e, digitalno tržište E, ovim propisima e, e, smo postigli veliki uspjeh. Pomagat ćemo malim i srednjim poduzećima. Platforme više neće moći nametati eksploatatorske uvjete malim i srednjim poduzećima. Imaćemo uravnoteženiju situaciju tu je pravo, nacionalno pravo potpuno nedovoljno jer ako jedan Talijan e, koji posluje sa irskom platformom platformom e, ako nemamo zajedničkih pravila kako se to može odvijati. Stoga mi štitimo mala i srednja poduzeća u Europi. Oni trebaju zaštitu usklađenog europskog prava koje će biti usklađeno u svih 27 država članica. Imamo demokratski instrument koji ne sloša niti lobije, niti e, neke individualne interese. E, ja sada napuštam ovaj parlament i, e, i sada imam samo jednu riječ za vas. Sačuvajte ovu instituciju. Za SID e, e, ima riječ e, Evelyn Gebhardt. Čestitam izvjestiteljima na odlično obavljenom poslu. Mi, to jest naš klub, stojimo iza ovog izvještaja. Online platforme E, kao na primjer e, e, Airbnb i ostali igraju važnu ulogu u našem gospodarstvima. Ali ne smijemo oslabiti prava potrošača. Ova uredba će unijeti pravednost u propise E, imat ćemo također i mehanizme za žalbe i e, pomoću e, nadzornog tijela za internetske platforme ćemo imati vrlo učinkovit mehanizam koji će pomagati malim srednjim poduzećima, a i potrošačima. Hvala lijepa za Alde. E, gospođa Harancova ima minutu i pol. E, ključ za svako poduzeće je poštenje i e, transparentnost vis-a-vis potrošača i partnera. ova uredba to osigurava. Ona daje transparentnost, a ne daje nam previše propisa. E, internetsko poslovanje je budućnost naših gospodarstava. Ne smijemo uništiti e, europske aktere e, i dati prednost stranim pružateljima usluga. Neki u ovoj domu gledaju ovu uredbu kao politički instrument E, zadovoljna sam da je na kraju e, pretegnuo zdravi razum i e, zahvaljujem izvjestiteljici. Ona je imala hrabrost da proizvede uravnotežen izvještaj i prijedlog E, nasuprot e, nečemu što bi oštetilo i e, narušilo naše jedinstveno digitalno tržište. I platforme i potrošači moraju koristiti ovu novu uredbu. Samo usvajanjem najboljih praksi može ovo tržište biti pošteno i pravedno za sve platforme moraju iskoristiti ovu šansu jer je to možda i posljednja. Hvala. Hvala lijepa. Sada za zelene, gospođa Reda ima jednu minutu. U načelu su platforme velika mogućnost za mala poduzeća bilo da je to e, e, čovjek koji radi na razvoju softvera ili netko drugu, e, platforme daju mogućnost konkurencije sa velikim igračima. To je koji puta razlog zbog kojeg velike kompanije žele proširiti ovu uredbu više no što je moguće E, ali moramo se boriti protiv najvećih platformi koje nameću nepoštene uvjete manjim e, pružateljima usluga. E, e, zahvaljujemo gospođi Šaldemoze koja je osigurala da nećemo imati e, catch as catch can za platforme, već da štitimo i male aktere na europskom tržištu koji su vrlo važni za europsko poslovanje. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli ovome i divno je što smo postigli ovaj ovako širok konsenzus na ovom području. Hvala lijepa. A sada e, e, e, gospodin Danti ima jednu minutu. Hvala vam, dragi kolege, povjerenice. Ovdje smo željeli postići ravnotežu između velikih platformi i milijun evropskih tvrtki koje trguju putem posrednika i često o njemu ovise. Imamo ovdje nekoliko primjera s većim s ovim, propisima ćemo imati više transparentnosti, više informacija o pozicioniranju e, robe na internetskim tražilicama te e, jasnije uređene stvari kada je riječ o uvjetima korištenja platformi. To će donijeti koristi milijunima građana koji sve češće kupuju online, tamo će moći uživati u nižim cijenama, u većem izboru, a također će se povećati informacije koje su im na raspolaganju. Tijekom ovih mjeseci mi smo pokazali da se nećemo slomiti pred interesima i internetskih giganata, već da želimo zaštititi naše tvrtke i na taj način smo izradili e, propise koji će ići njima u zaštitu. Hvala.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

E, drago mi je e, da imamo ovako uravnotežen rezultat koji će koristiti e, i malim i srednjim poduzećima, a i potrošačima. Da nismo ovako dobro surađivali, ne bismo imali ovaj rezultat. Zahvaljujem rumunjskom predsjedništvu. Imali smo teške, ali dobre pregovore i uspješno smo ih priveli kraju. Zahvaljujem komisiji i povjerenici da nije bilo vašeg doprinosa ne bismo ovako uspješno sve ovo završili. Mi smo otvoreni za sve doprinose i suradnju i tako možemo koristiti i poduzećima i potrošačima. Sada imamo funkcionirajuću platformu za Europu. A to je samo prvi korak taj posao traje i dalje. Mislim da ovim zakonodavnim aktom možemo e, pokazati svijetu kako e, imati transparentnost i pravednost u e, digitalnom svijetu. Hvala lijepa. Ovo je kraj rasprave. Glasanje će biti sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu je izvještaj gospodina Daltona, bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača. E, dajemo riječ gospodinu Daltonu. Imate četiri minute. Hvala vam. Ovaj paket pojačava zaštitu potrošača kada je riječ o trgovini na internetu. Oni su bolje informirani s obzirom na ono što kupuju. Zahvaljujem e, svima Europskoj komisiji i rumunskom predsjedništvu što smo uspjeli postići ovaj dogovor prije europskih e, izbora. Fokusirali smo se na jedan trijalog. Taj dan je bio jako dugačak i nakon deset sati pregovora uspjeli smo doći do sporazuma. Ovaj smo sporazum se treba dodatno prilagoditi u komisiji. Oni su trebali potvrditi svoj mandat. Zato je ovdje izmijenjen tekst o geokvaliteti, međutim ključni dijelovi su ostali sačuvani. Potrošačima se ne može više nuditi e, različit proizvod koji se reklamila kao jedinstven proizvod u različitim državama članicama. To može narušiti odnos povjerenja. Međutim, neke kolege smatraju da smo trebali ići i dalje, pa su podnijeli neke amandmane. Koliko i koji od ovih amandmana prođe, to će srušiti cijeli sporazum. Vijeće i komisija su jasno rekli da su oni došli do kraja, da ne mogu više davati. Dakle, ukoliko se to dogodi, neće biti sporazuma. Dakle, nikakve odredbe o geokvaliteti i nikakve modernizacije propisa. I to samo nekoliko tjedana prije izbora. Trenutno se kupci zavaravaju, a neće biti zakona koji će ih zaštititi. Neće biti centra za zaštitu njihovih prava, neće biti sankcija kojima će se kazniti počinitelji. To neće ići na ruku ni proizvođačima koji će trpjeti one koji krše pravila. Kako bi, onda to, kako bi se to onda odradilo, odrazilo na ostale zakonodavne tekstove? Sigurno bi se stvari otegle. Međutim, ovaj sporazum do kojeg smo došli je početak. Sada se bavimo kvalitetom i komisija će morati na tome ozbiljno raditi, poduzeti konkretne korake. Ovaj paket je i više od geokvalitete. Tu smo poboljšali zaštitu potrošača i ne smijemo s time, ne smijemo to odgađati. E, uspjeli smo u svojim namjerama, primjerice kupovina ulaznica od strane botova. To je spriječavalo e, građane da nazoče željenim koncertima jer jednostavno nisu stigli kupiti ulaznice. Ovaj sustav je sve varao i dobro da smo ga uspjeli zaustaviti. Također smo tražili više istine u recenzijama i ocjenama na internetu. Sve to ide na ruku potrošačima. U eri interneta moramo vjerovati informiranom potrošaču. Na internetu možemo naći jako puno informacija koje mogu ići na ruku e, našim građanima, ali te informacije moraju biti istinite. Ovo će omogućiti potrošačima da dobiju prave informacije, moći će na taj način pronaći proizvod koji traže. Također mi je drago što smo dobili potporu od komisije i od vijeća o instrumentu kojim ćemo pomoći e, jačanju svijesti naših potrošača. Riječ je o aplikaciji koja će im omogućiti e, lakši pristup pravnom lijeku kojim žele riješiti svoj problem. Također smo riješili e, problem prava na odustanak. To je bilo potrebno riješiti radi razvijanja e-trgovine. Ukoliko ovo sutra usvojimo, to će značiti da je prošla godinu dana od prijedloga komisije pa do kraja našeg rada. Još jednom hvala izvjestiteljima u sjeni, svi su oni omogućili dostizanje ovog sporazuma Također hvala tajništvu i hvala pravnim službama. Ovi propisi će doista donijeti važne promjene za potrošače. Ovo su, jako su važni. nemamo zato kasniti sa provedbom. Usvojimo zato sutra ovaj tekst. Hvala vam. U ime Europske komisije, povjerenica Jurova. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, na početku bih zahvalila izvjestitelju gospodinu Daltonu te odboru IMKO i izvjestiteljima u Sjeni koji su omogućili da se uz, uz ovaj važan dosje vrlo brzo postignu rezultati. On se oslanja na komisijin prijedlog. Htio bih, htio bih zahvaliti parlamentu na zalaganju u zaštiti prava potrošača na digitalnom tržištu. Ova direktiva također ojačava provedbu zaštite prava potrošača jer smo uskladili sankcije sa dijelima. Nadzorna tijela će uspjeti pronaći tvrtke koje dakle rade nepoštenu konkurenciju i moći će ih kazniti sa 4% njihovog godišnjeg e, prihoda. Predvidjeli smo čitav niz e, mjera kojim će se rješavati sporovi. Nova direktiva će također uvesti niz e, mjera kojima će se spriječiti zavaravanje potrošača i poboljšati transparentnost. Zabranit ćemo prikazivanje lažnih recenzija. Tražit ćemo jasno indikaciju sponzorstva određenog proizvoda. Više neće biti lažnog e, spuštanja cijena kojima se žele zavarati potrošači. Te je također ovdje mogućnost e, vezana uz odustanak od ugovora. Potom proizvodi sa dvostrukom kvalitetom. Znam da su se e, kolege borile godinama da se ovo pitanje riješi. I ta bitka je doista pomogla da se ovo pitanje stavi visoko na političku agendu i time se ponosim. Komisija i novi dio za potrošače po prvi put predviđaju zakonodavne mjere vezane uz ovo pitanje. Dakle, riječ o dvostrukom postupanju prema potrošačima u Europskoj uniji. To će se dokinuti i za sve vrijede ista pravila, dakle isti sastav proizvoda u Europskoj uniji. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje tako je bilo tijekom pregovora i tekst koji je sada pred nama je kompromis koji su postignuli naši pregovarači. Nakon, i slažem se sa gospodinom Daltonom, nakon dakle, teških i konstruktivnih pregovora. Želimo da privatni sektor preuzme odgovornost i da dokine dvostruku kvalitetu. Sada, jako, sada je jasno da ne mogu lažirati sastav proizvoda i to je velik korak naprijed. Drago mi je da već sada, pod pritiskom koji na njih vršimo, brojni proizvođači prilagođavaju svoje recepte, svoje sastave diljem Europske unije. To možemo zahvaliti prijedlogu Omnibus. Znamo da brojne tvrtke rade na uklanjanju ovih razlika. Tu je također važno i ovo stalno testiranje koje se provodi. Vidjeli smo kako su kako, e, kako je prošlo zadnje testiranje ovih e, proizvoda sa dvostrukim e, sastavom. Nadamo se da će to potaknuti proizvođače da dokinu ovu diferencijaciju, a oni koji nastave moraju za to imati opravdane razloge. Ti trgovci će trebati biti u poziciji da obrazlože zašto je tome tako. U suprotnom će to sve biti nepoštena trgovačka praksa. Time se bavimo u članku 6, dakle ne u aneksu. Mislim da time neće biti manje učinkovito. Članak 6 se stalno koristi kao pravna osnova nacionalnih e, vlasti diljem Europske unije. Talijansko regulatorno tijelo ga je koristilo protiv e, Ryanaira kada je riječ o stvarnoj cijeni aviokarata. Brojne nacionalna regulatorna tijela koriste ovaj članak u postupanjima protiv e, različitih tvrtki. Zadnji slučaj se tiče rentakar poduzeća koje nisu bile transparentne kada je riječ o informiranju potrošača. Komisija će pomno pratiti provedbu ovih propisa. Mi ćemo također nastaviti raditi na provedbi u na državama članicama. Ove godine dajemo milijun eura bespovratnih sredstava za potrošače. To obuhvaća pilot programe putem kojeg ćemo dodijeliti 1,2 milijuna eura, dakle organizacijama potrošača. Ovdje potom je klauzula o reviziji i mi preuzimamo obavezu da ćemo na dvije godine nakon stupanja na snagu direktive ocijeniti trebamo li ići prema strožim rješenjima. Uvaženi zastupnici, nadam se da će ova direktiva boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Europske unije zaštiti potrošača biti usvojena sutra. Hvala vam. Sada prelazimo na listu govornika u ime kluba EPP. Zastupnica Thun und Hoštajn, minuta i pol. Dragi kolege, ova direktiva ima dobra rješenja za naše sugrađane, ali se ne bavi temeljnim problemom. To je različita kvaliteta proizvoda koji su pakirani na jednak način. Imamo otvorenu listu izuzeća, to smo sada čuli i od povjerenice, dakle opravdana izuzeća. To znači da se ne brani nepoštena trgovačka praksa. Ja sam prešla preko granice, bila sam u Kelu u Njemačkoj, kupila sam sir koji je dakle evo u u, u, kelu se on sastoji isključivo od mlijeka, a ovaj drugi sir koji sam donijela iz Krakova sadrži mlijeko u prahu. Jednako je sa ovom bočicom čaja kada je riječ o omjeru voća i šećera. Dakle, govorim o istim robnim markama, a različitim proizvodima. zato su kolege potpisale i peticiju vezano uz ovo pitanje. Tu nam je potrebna vaša potpora. Nemamo tu bolje i gore potrošače u Europi. Tržište mora biti pravedno, pravedno za sve. Hvala vam. U ime kluba SID, zastupnica Gebhardt. Hvala predsjedniče. E, moram iskreno reći da u e, ovom paketu mjera imamo niz dobrih prijedloga i veliko poboljšanje za građane i potrošače. Zahvaljujem za e, izvjestitelju na dobrom radu. Isto tako zahvaljujem i e, povjerenici i vijeću. E, modernizacija platformi je potrebna. Uzeli smo u obzir da ovakve usluge Mm, to su tako zvane besplatne uzloge da i one budu uzete u obzir. E, moramo, e, unijeli smo i bolju zaštitu potrošača. U, uveli smo što je jako važno na ovom području sankcije mm, e, u slučaju prekršaja i e, kršenja prava potrošača